so we can uh, Možemo početi s našim sastankom. Uh, Prije svega, htjela bih vas podsjetiti zbog problema sa vremenskim rokovima deseta točka dnevnog reda koji se odnosi na ljudska prava u Europskoj uniji 2015. godini će biti, ta točka će biti odgođena zbog vremenskih Zbog toga što nemamo vremena, nacrt dnevnog reda podijeljen je 5. srpnja ove godine. Imate li kakvih primjedbi ili zahtjeva za promjenom dnevnog reda? Da, izvolite. Hvala. I primio sam ovaj e, na nacrt dnevnog reda i pitam se da li je ozbiljno zamišljeno da ćemo sutra raspravljati o izvješću gospodina Verhofstata koji se odnosi na, na promjene i modifikacije institucionalne strukture Europske unije jer ja mislim da je to stvarno krucijalna točka o kojoj trebamo e, raspravljati posebno nakon referenduma u Ujedinjenoj kraljevini koje će imati učinka na sve nas i naše institucije u budućnosti i način njihovog rada. A ovaj nam nacrt nije još podijeljen kad ćemo dobiti to, kad ćemo dobiti to izvješće, čak i ako ga dobijemo sutra E, krajnji rok za amandmane će vjerojatno kao što očekujem biti vrlo skoro pa bih ja predložio da o, o tome ne zaključujemo u ovom trenutku e, nije jasno sve u vezi sa tim nacrtom izvješća. Hvala lijepo Helmut, slažem se s vašim mišljenjem. Nacrt će biti definitivno prezentiran sutraš da, danas u, četiri sata. No, u svakom slučaju to je kasno. Vremenski period nam je na raspolaganju nam je vrlo kratak e, da bismo pripremili amandmane i moram reći da sam jako zabrinuta zbog brzine kojom je pripremljeno to izvješće. Da, izvolite. Da li je već jasno koji će biti krajnji rok za podnošenje amandmana? Ovo pitam ozbiljno zbog toga što nam vjerojatno treba sastanak grupe za, ovaj, za ovo izvješće. A ja sam obećao mojoj grupi da ćemo imati vremena. Nemoguće je e, na ovaj način e, s tim pita, riješiti to pitanje. Za sada se čini da je krajnji rok prvi rujna, ali sutra ćemo odlučiti. Ne znam što misle druge, drugi klubovi o ovoj temi, ali moje mišljenje je da je, sve, da je ovaj rok prekratak za amandmane jer trebamo provesti ozbiljnu raspravu sa izvjestiteljima u sjeni. I, inače je to potpuno nekorisno ako moramo podnijeti amandmane do 1. rujna. Da, hvala lijepo. Ja bi se složio sa vama i sa onim što je ovdje rečeno. Sve je prebrzo, ovo je nekakva ubrzana procedura. A na bazi svega što smo čuli u ovom odboru u zadnje dvije godine, radi se o važnom izvješću koje će imati daleko posljedice i potpuno se slažem da se treba u klubovima raspraviti prije nego dođemo do bilo kakvih zaključaka ili ćemo ga potpuno odgoditi ili ćemo imati opet jedno preliminarno saslušanje pretpostavljam da će gospodin Verhofstadt biti ovdje da nam iznese i pretpostavljam da ćemo imati vremena pogledati to izvješće između danas popodne i sutra. Ne razumijem zašto je to tako dugo trajalo. Naravno, u jednoj bliskoj zemlji održali određeni referendum, ali ja imam osjećaj da nema načina da možemo to napraviti u tako kratkom roku, uzimajući u obzir činjenicu da imamo još šest tjedana, kad parlament neće uopće ništa raditi ili je to bar ono što kako će djelovati svi, većina e, zastupnika. Prema tome kad razmišljamo umjesto prvog rujna trebali bismo razmišljati o datumu krajem, krajem rujna. nadam se e, da je taj, to izvješće tako ozbiljno kao i očekujemo da je, ali stvarno znači jako puno. I mnogi bi mogli pomisliti da se tu nešto događa što možda nije tako ovaj, za, za odobriti. Ne treba nam taj jel, brzi ritam sovjetskog tipa. Što se tiče točnih e, rasporeda, mislim da će, možemo sutra o tom Možemo sutra e, razgovarati sa gospodinom Ferhofštatom i među nama. Što se tiče pitanja e, dinamike, ono što moramo shvatiti je jesmo li e, ideju koju smo originalno napisali i u rezoluciji parlamenta o Brexitu, koja se poslije pretvorila u amandman, ali koja je ostala kao politički cilj, da se donesu tri izvješća o budućnosti Europske unije. Naš e, e, gospodin Brok i Ferhofstadt koji isto ima problema sa tim e, vremenskim rokovima E, e, oni su zamislili jedan, jedan sastanak krajem e, listopada. Dakle, to je bilo nakon konferencije predsjednika ili predsjedništva. Mislim da moramo to provjeriti, jer ako je to tako, onda je opravdano i ubrzati te stvari, zato što politički cilj je očigledan parlament koji je u ovom trenutku slaba karika u političkoj raspravi treba snažno poslati određene poruke sa vrlo važnim dokumentima i treba ponovno utvrditi svoju ulogu predstavnika e, građana Europske unije. Ako to ne učini prije Europskog vijeća na kraju godine, onda ćemo promašiti političke rokove. Rokovi su ponekad vrlo kratki, međutim e, kao parlament možda moramo i naučiti raditi i unutar tih e, političkih rokova. Jer kao što je Kensler rekao, e, u dugoročno ćemo svi biti mrtvi. Dakle, parlament ovaj puta riskira, ne možda da umre, ali da bude politički nedosljedan, a to je politička smrt. I zato možemo zamisliti da možemo dati malo više vremena. Možda prvi rujna nije dobar, dobar rok jer ne omogućava klubovima da provedu rasprave, a mislim da one trebaju prevesti rasprave. Međutim, možda to može biti 10. rujna kako bismo omogućili i raspravu, ali i da nemamo preduge rokove. Hvala. bardzo wyraźnie poprzeć. Ja bih dao podršku molbi članice Šaplin vezano za vrijeme potrebno za amandman, podnošenje amandmana se produlji. Prvi rujna je puno prerano, ne možemo razmišljati koliko je potrebno a posebno budući da smo zatražili od gospodina Verhofstada da nam nešto unapismeno dade, još uvijek to nismo dobili. Naravno, zadnji je govornik bio potpuno u pravu. Ne možemo to ad infinitum odgađati, ali mislim da moramo odrediti rok koji nije prvi rujna, nego kasnije. Hvala vam. Hvala puno. Mislim da su ovo razumna gledišta. Mi jesmo u žurbi, ali klubovi moraju moći raspraviti svoja stajališta. Zato mislim da je prijedlog da se odgodi krajnji rok razuman, ali moramo probati ipak doći do odluke što je prije moguće kako bismo pokazali da, da sudjelujemo u cijelom procesu. Ako nema drugih prigovora, ja se osobno slažem sa onim što je rekao gospodin Šloflin i što su rekli moji prethodnici i mislim kad naglašavamo e, potrebu da se vremena dade za razmišljanje, a da pri tome ne razmišljamo na, u biblijskim terminima, nego govorimo o odlaganju krajnjeg roka iz političkih razloga. Ne vidim... Kako bismo mogli interpretirati ovu svečanu priliku da, da odobrimo tri izvješća, ako ta tri izvješća nismo potpunosti temeljito raspravili između klubova i u klubovima. I ovdje bih ja završila sa iznošenjem svojeg mišljenja pa možemo dakle smatrati dnevni e, red prihvaćenim uz, ovu, uz ovaj dodatak. Po mom mišljenju, gospodin Verhofstadt bi trebao moći prezentirati svoje izvješće onda ćemo imati pola sata za raspravu pa ćemo tu moći samo utvrditi što je on rekao o svom izvješću. Zatim imam nekoliko obavijesti. Htjela bih vas obavijestiti da zbog poteškoća vezanih za dnevni retis i drugih poteškoća prezentacija programa slovačkog predsjedavanja za njegov semestar aktivnosti će se održati na početnom sastanku e, AVKO odbora 5. E, rujna od 3 do 6.30 poslije podne. Zatim, što se tiče koordinatora, tu sam sažeto bih vam prikazala njihove odluke, prije svega prijedlog za rezoluciju Europskog parlamenta o sporazumu Europske unije i Ujedinjene kraljevine koordinatori su odlučili da ne daju povratnu informaciju specifično vezano za prijedlog odluke u skladu sa pravilom 133 koje je gospodin, koja je gospođa Mara Bizotos predložila tražeći komisiju da omogući uključenje Europskog parlamenta u sporazum između Europske unije u Ujedinjene kraljevine i da detaljno nam prikaže aktualni sadržaj sporazuma. Zapravo, imajući na umu rezultate referenduma u Ujedinjenom kraljevstvu, taj sporazum više ne važi. Ako nijedan zastupnik se ne protivi ovakvom ovakvom prijedlogu mi bismo ga smatrali podržanim od strane našeg odbora. E, zastupnik, e, odobrenje zapisnika, što se tiče odobrenja zapisnika, e, zastupnik, imate zapisnik sa sastanka od 14. i 15. 3. 2016. i smatra se taj zapisnik prihvaćenim ako nema prigovora. Da. Nakon ovoga. E, predsjedavanje vijećem. Nizozemsko predsjedavanje vijećem sada dolazi do svoga kraja i ovo je naš zadnji sastanak u njihovom mandatu. Kao što je tradicija, pozvali smo predsjedništvo za na razmjenu mišljenja vezano za rezultate jednog semestra njihovih aktivnosti. Nažalost, ministar Ber je na službenoj misiji u prekomorskoj državi i nije, ne može biti prisudan na našem sastanku, nego će ga predstavljati stalni predstavnik Nizozemske Europske unije, ambasador Peter de I njemu želim zahvaliti i u ime predsjedavajuće gospođe Hübner ne samo na suradnji u, na, između predsjedavajućih i našeg odbora, nego i na njegovom osobnom angažmanu i njegovim naporika da nam da pomogne u napretku vezano za neke e, osjetljive teme kao što su pravo na istragu Europskog parlamenta i reforma Europskog izbornog zakona, pa bi sada dala riječ veleposlaniku Hoyeru, Hvala vam lijepo. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Zadovoljstvo mi je biti ovdje u vašem odboru i reći vam nešto o ishodu predsjedavanja e, nizozemskog predsjedništva vezano posebno za ove dosjeje koji su upravo spomenuti. E, molim vas da ispričate neprisutnost E, mog, mog nadređenog. E, htjeli smo tijekom predsjedništva intenzivirati ono što radimo s Europskim parlamentom i radili smo blisko u suradnji s vama kao i sa kolegama iz drugih odbora i nadamo se da će se takav oblik e, suradnje nastaviti i nakon što je prestalo naše predsjedništvo predsjedavanje. Dopustite mi da osobno zahvalim predsjedavajućeg ovog odbora gospođi Hibner kao i gospodinu Jaroge i gospodinu Lajnenu s kojima smo posebno blisko surađivali na određenom broju dosjea bila je privilegija i zadovoljstvo s njima raditi. Prije nego što se vratim na moju temu, želim zaželiti slovačkom predsjedavanju sve najbolje i puno uspjeha njihov e, predsjednik gospodin Lečak radit će od rujna na određenom broju teških pitanja na kojima smo radili i mi i to se mora sve raditi u teškim vremenima. U takvoj situaciji stvarno je važno da institucije surađuju zajedno na način koji je usklađen, treba reći da isto tako smo surađivali sa, što se tiče predsjedavanja vijeća i ono radi u teškim uvjetima i definitivno je važna suradnja, to je postalo posebno e, jasno tijekom krize sa migrantima, sa migrantima kad je puno ljudi pokušavalo naći rješenje u Europi i problemi su bili veliki i nijedna zemlja nije mogla sama te probleme riješiti. U takvim vremenima institucije trebaju zajedno raditi kako bi Europa ostvarila svoja obećanja i treba reći da smo uspjeli u suradnji i, u, u tim svojim nastojanjima, na primjer u a ono kako je parlament glasao prošli tjedan upravo to potvrđuje. Pokušavali smo biti pragmatični, i aktivni i kao što je rekao gospodin Kunes u ovom odboru u siječnju, to je još više istina danas. Europa danas treba su rezultati, a ne grandione vizije i tijekom našeg predsjedavanja mi smo se pokušavali usmjeriti na bitno, povezati se sa društvom, aktivno uključiti sve ljude i trgovačka društva, istovremeno pazeći na načela transparentnosti i prateći strateške odluke koje je donijelo vijeće u lipnju 2014. godine moramo se koncentrirati na ono što je važno za, njiho, za evropske građane i poduzeća E, opipljivi rezultati su jedino važni za građane. Da pustite mi da nešto kažem o nekim pitanjima koji su bila važna za ovaj odbor tijekom našeg predsjedavanja vezano za izazove s o kojima smo prije rekli, nešto rekli, uspostavljanje veza jako je važno i treba na to obratiti pažnju treba imati na umu nezadovoljstvo građana u Europi i treba bolje se povezati s njima, odnosno ponovno se s njima povezati. Mnogi ljudi u Europi kritiziraju Europsku uniju, a, to je pokazao i ishod referenduma u, e, u Ujedinjenom kraljevstvu, jer se pokazalo da zajedno ne možemo riješiti neke probleme, a to vodi do skepticizma i treba nam snažna E, suradnja kako bi se definirale te politike i u ravnoteži želje. Trebamo isto tako imati demokratsku legitimnost i trebamo vidjeti da, vlada bude, da vlade budu što bliže ljudima, a da istovremeno na izazove odgovorimo na evropski način. Zajedno moramo naći na teškim radom, a ne velikim vizijama i uz dobru suradnju i tu je spome, bilo citiran predsjednik, e, predsjednik Njemačke Schmidt, ako imate viziju, ako vidi, imate vizije idite liječniku. Zbog toga smo se mi usmjerili na određen broj pitanja koje se odnosi na vijeć, implementacija međuinstitucionalnog sporazuma o donošenju zakona, isto vezano za transparentnost kao posebno pitanje. Zatim dva pitanja o kojima se vijeće bavio je izborni zakon i pravo na istragu Europske unije, a 13. travnja i je potpisan je sporazum između predsjednika Duka i predsjednika Šulca sa takvim smo sporazumom došli do, došli do osnova za postizanje veće transparentnosti kako bi sve tri institucije radno zajedno. U tijekom našeg predsjedavanja usmjerili smo se na među međuvladin sporazum i posebno na procedure. Prvo smo počeli sa pripremom procedura programiranja posebno Eh, radnog programa za godinu dana komisije i kao parlament ni vijeće nije imalo definirane procedure proceduru je procedure su prihvaćene u ožujku a Prva, prva rasprava je o komisijnom programu rada održana u lipnju u vijeću i zatim je 13. lipnja je poslato pismo komisiji, ono je u skladu sa prioritetima koji su definirali strateškim dnevnim redom, usmjerava se na prioritete Europske unije sljedeći proceduru dogovorenu u ožujku. E, vijeće će i dalje pratiti ono što radi komisija. Drugo, vijeće je razmišljalo o načinu kako se mogu koristiti instrumenti za bolje regulacije vezano za ocjenu i uključenje svih dionika. Raspravljali smo o načinu kako se koristiti instrumenti u vijeću i izmijenili smo smjernice vezano za neke od tih postupaka, ali puno toga još treba napraviti da se novi pristup u potpunosti razvije i potreban je dosta napora da se DNK procedure donošenja zakona promijeni, ali komisija o tome radi i tu su prošli tjedan prezentirani novi predlozi vezano za uključenje svih dionika. Treće, vijeće je radilo i na poboljšanju transparentnosti, bilo formalno organizacijom određenih javnih događaja, kao što je to bilo u travnju u prostorima vijeća i isto tako u Amsterdamu svi su ti događaji imali dosta posjetitelja i pokazalo se da je to dobar način rada. Raspravljali smo o načinu rada Europskog parlamenta, vijeća i komisije kako bi se moglo više vidjeti što oni rade. Danas puno ljudi e, teško mogu naći, e, se snaći na web stranicama institucijama i postoji korelacija između količine informacija s jedne strane i pri dostupnosti tih istih informacija. Zbog toga smo napravili predlage za e, one stop, znači na jednom mjestu e, mogućnost da se nađu informacije koje su bitne i nadam se da će Europski parlament nam pomoći u okviru ovog međuvladinog, međuvladinog institucionalnog sporazuma da nađemo rješenja za ovo. Isto što se tiče delegiranih aktova trebamo se fokusirati na bolje komuniciranje rezultata trijaloga kako kad se radi o vijeću, tako i o parlamentu. Ja sam siguran da će moji slovački, naši slovački kolege nastaviti s ovim radom kako bismo unaprijedili suradnju institucija. Vijeće je radilo i na još određenom broju pitanja Prvo je e, e, reforma Europskog izbornog zakona, više smo nego svjesni nezadovoljavajuće situacije. Tijekom zadnjih godina vidjelo se da malo ljudi sudjeluje na izborima, što je direktan način da građani izraze svoje mišljenje o tome u kojem smjeru Europska unija treba ići. Stoga je važno pojačati interes građana za izbore i vijeće ima dijeli ambiciju koju imaju druge institucije vezano za promjenu izbornog zakona prijedlog Euro, e, parlamenta je primljen u vijeću i nastavlja se rad na reformi. Vijeće u, e, rasprave u vijeću su pokazale da postoji velik raspon e, zabrinutosti vezano za određene teme. Brojne su delegacije izrazile tehničke, zakonske i druge zabrinutosti vezano za dane prijedloge. Isto tako i naglašena je potreba da se respektiraju nacionalne ustavne tradicije kao i pitanje proporcionalnosti. Nizozemsko predsjedavanje je pokušavalo raditi na ovom dosjeu i vrijedno smo radili da ostvarimo napredak vezano za prijedlog koji nam je dao parlament. na tom se prijedlogu raspravljalo na svakom e, sastanku on dijela vijeća koje se bavilo općim poslovima. Tu su, to je ukupno deset sastanaka. Bilo je, budući da su divergentna bila mišljenja, da će se prijedlog nastaviti na razini radnih skupina kako bismo napredovali koliko je to moguće. Uveli smo i prijedloge vezane za ono što su zemlje članice bile spremne dalje raspravljati. Znamo da je to jedno pitanje koje je važno za zastupnike u parlamentu kao i za sljedeće izbore za parlament. Mi, ćemo, mi smo informirali e, parlament o našem napretku. Bilo je više sastanaka sa supre, e, izvjestiteljima i sa predsjednikom Šulcom i nadamo se da će slovačko predsjedanje nastaviti sa tim pregovorima što se tiče prava parlamenta na istragu važno je naglasiti da institucije Europske unije moraju funkcionirati otvoreno demokratsko, a pravo na istragu jedna je od važnih odlika parlamenta i jedan važan alat za demokratski nadzor. Međutim, to je jedno kompleksno pitanje i vijeće ima tu e, određen broj zakonskih i drugih zabrinutosti vezano za prijedlog parlamenta. To su ozbiljna pitanja da ne mogu biti predmetom pregovora. Isto tako vijeće je naglasilo da želi raditi sa parlamentom i mi smo se sastali sa gospođom Hübner i sa izvjestiteljem u veljači, krajem veljače. na tom sastanku dogovorili smo se da će Europski parlament vijeću jedan materijal e, predočiti gdje će imati alternativnih rješenja u odnosu na ono što je e, predloženo na plenarnom sastanku u Ožujku. Mi pozdravljamo e, želju odbora, da volju odbora da prihvati E, primjedbe vijeća, vijeća vezano za to što je izneseno predsjednici vašeg odbora zadnji dan našeg predsjednika. Siguran sam da će vijeće nastaviti biti spremno da se aktivno angažira na istoj na osnovi što se tiče općih rasprava koje smo imali na vijeću o odnosu na decentraliziranost na bazi zahtjeva nizozemskog predsjedavanja e, govorili smo o napredovanju u implementaciji zajedničkog pristupa gdje vijeće ne smije zaboraviti na implementaciju zajedničkog pristupa i vijeće se dogovorilo da će e, imati raspravu o implementaciji zajedničkog pristupa kao i o promjenama koje se odnose na decentralizirane agencije Europske unije. U zaključku Nizozemska je kroz burno more vodila brod Europske unije. Nije bilo lako uvijek voditi taj brod. Europska unija ima sada izazov u nedostatku povjerenja brojnih građana vidimo ista isto osjećanje nezadovoljstva ne samo u Velikoj Britaniji nego i drugdje vidimo od početka uspostave europske integracije najveće izazove međutim moramo ne smijemo zaboraviti ni ono što smo do sada postigli mi smo najveća ekonomska sila na svijetu imamo visoku razinu socijalne protekcije socijalne zaštite dobro uspostavljenu za eh, vladavinu prava socijalnu državu tu se poštuje demokracija i prava manjina nudimo, smatramo da su važne i jednake prilike za svet, a o tome se radi kad se govori o prosperitetu. I vidjeli smo da ljudi koji nisu, nemaju ništa od toga, spremni su svoj život riskirati da bi došli do našeg teritorija, jer se to, što se tiče Europske unije, naš, čini se da ju više cijeni koji više cijene Europsku uniju oni koji pokušavaju uniju ući nego oni koji uživaju sve njena postignuća kao njeni građani. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine veleposlaniče. Like to give to ask to give the floor to the coordinators. First of all, uh, to you, Georgije.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 Hvala, molim vas samo budite kratki. E, e, dobro, hvala. Hvala e, veleposlaniku na njegovom sažetom govoru vezanom za nizozemsko predsjedanje. Ja mislim da je najznačajniji rezultat vašeg rada bio međuinstitucionalni sporazum koji će sada zahtijevati e, posao sa obe strane vezano uz provedbu tog sporazuma, ali to je svakako bio dobar zajednički rad koji pokazuje onaj teški posao i dobru suradnju o kojoj ste nam govorili. Međutim, nažalost, nismo dobili jednake rezultate sa izbornom reformom. Što se toga tiče, mislim da i u sljedećem predsjedništvu ćemo se morati sjetiti da s obzirom da smo suzakonodavci, e, vijeće bi trebalo priznati da postoji poseban interes parlamenta e, za jedan izborni zakon koji e, donosi manje razlika i manje kaosa nego što je ono, ono zakonodavstvo koje je na snazi. Dakle, e, i najmanje informacije koje možemo dati su dobre kako bi e, građani Europske unije znali da zapravo e, sudjeluju u jednom, jednim europskim izborima, a ne nacionalnim izborima koji se poslije zbrajaju. I zato se nadam da sa sljedećim predsjedništvom ćemo ponovno otvoriti taj dijalog. Ja bih svom kolegi Ramon Hauregu ostavila e, da govori o pravu na istrage jer je on o tome e, puno govorio pa je bitno da se on s time pozabavi. Međutim, ne dijelim vašu viziju, e, bilo da je neizravna vizija, da ako imamo vizije trebamo ići doktoru. Jer ono što Evropskoj uniji nedostajalo je jasna vizija o tome E, kamo želimo ići i gdje želimo dovesti evropske građane. I zato mislim i da e, ovaj referendum u Britaniji nam pokazuje da nismo baš bili jasni i precizni u našoj viziji. Malo smo se izgubili po cesti. Nadam se da i, i vaša zemlja, koja je jedna od zemalja utemeljiteljica, će dati važnost e, zajedničkoj viziji naše budućnosti, a ne da imamo samo jedan niz pitanja na kojima moramo raditi, ako su oni važni. Hvala, Mercedes. Sada predajem riječ gospodinu Mesticu Šmitu. Aha, nije tu. Majta, vi ste na redu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Prije svega dopustite mi da zahvalim veleposlaniku što je danas došao. kao i gospođo Breso, složila bi se s pragmatičnim pristupom nizozemskog predsjedništva. Rekli su da to žele i da žele postići napredak u e, ovom u različitim područjima i mi smo vidjeli da u praksi taj pragmatizam to funkcionira u praksi, ali ne bih rekao da je to temeljna vrijednost ili prednost koja će nas izvući iz problema koji su u srži Europske unije i riješiti probleme s kojima se brojni građani u Europi susreću. Neki od nas su dosta zabrinuti zbog zloporaba i zabrinuti su zbog trke u vijeću. I čini se da neke mjere koje može poduzeti Europski parlament e, se ne poduzimaju. Mislim da će gospodin Horegi o tome nešto više reći, ali to je nešto što mi smatramo vrlo problematičnim kao članovi odbora AFKO i jako smo zabrinuti zbog zbog sporazuma s Turskom i načina na koji je postignut nije postojao temelj za to i sukob koji je doveo do sporazuma nije na ispravan način riješen. Pa molim veleposlanika da nešto više prokomentira odnose između Europske unije i Turske. Mislimo da je sam sporazum problematičan kao i metoda za njegovo sklapanje. E, Među vladin pristup je problematičan sam po sebi, to je nešto što naglašavamo već neko vrijeme i mislimo da bi sada bio dobar trenutak da se promjeri smjer Mislimo da iz institucionalne perspektive uporaba ove e, metode je problematična. Hvala. Hvala, Majke. Ja ću sada uzeti riječ za svoj klub zastupnika u ovom trenutku kako bih zahvalila veleposlaniku i e, nizozemskom predsjedništvu na poslu koju je obavila. I kako bih rekla da potpuno ne dijelim ovaj optimizam koji ste izrazili, a i neka opća mišljenja. Ja smatram da kriza Europske unije je toliko teška i nepovjerenje e, građana je tako veliko da jedna da je potrebna jedna velika vizija. Reći ću i više o toga. Reći ću da je Helmut Schmidt imao pravo. Iako je on objasnio to na drugi način. Ali ne samo da moramo imati veliku viziju, nego moramo ići i liječniku. Tako smo bolesni. I zato nam treba jedna dobra demokratska terapija i zato sam rekla da Schmidt ima dobru ideju jer smo citirali tisuću puta njegove riječi. I ono što je on rekao jest ja sam dao jedan bezobrazan odgovor na glupo pitanje. I zato možda ne smijemo više koristiti e, takav, e, takav bezobrazan izraz e, prema ovih velikim vizijama koje toliko trebamo. Što se tiče optimizma, mislim da kada kažete da smo mi jedna, jedno područje vladavine prava, ne uvijek i ne u svim zemljama ne postoji e, potpuna vladavina prava. E, socijalno blagostanje isto tako nije osigurano u svakoj zemlji a inicijativa europskih građana ESI e o kojem je govorio kolega Šarflin nije reformiran na način na koji je zatražio kolega Šarflin i e, zato trebamo vizije i konkretne rezultate, ali moje posljednje pitanje je već e, bilo u 2001. godini kad je Nizozemsko predsjedala. Vaša vlada je inzistirala na činjenici da ne treba imati vizije, nego treba imati konkretne e, rezultate za građane. A mnogo je godina prošlo od 2001. godine, a nismo vidjeli te konkretne rezultate. Pokušajmo si onda e, naći neku, neki novi jezik za ovu krizu. Hvala, sada ću dati riječ. Nismo čuli, ali ugašen mikrofon. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja sam htio obavijestiti sve članove ovog odbora, a prije svega veleposlanika, o vlastitom gledištu koje se odnosi na pravo ispitivanja, odnosno istraživanja i na koji način je to bilo rješavano tijekom nizozemskog predsjedništva. Prije svega zahvala veleposlaniku zbog toga što smo imali priliku sudjelovati na sastanku um, na jednoj vrlo iskrenoj raspravi, koja predsjedavajuća je bila uključena, i hvala nizozemskom predsjedništvu na raspoloživosti i na otvorenosti u ovako teškom trenutku kada je Europski parlament pokušavao riješiti neke vrlo teške probleme. Kao što se sigurno sjećate, na tom sastanku kolege koji su pozvani, ispravite me ako griješim, su zapravo željeli da parlament preuzme obvezu eh, predati E, neslužbeni dokument za vijeće e, gdje se govori o člancima gdje je vijeće izrazilo vrlo ozbiljne političke i pravne e, bojazni. Žao nam je što nam je trebalo puno duže vremena nego što smo planirali za pripremu tog dokumenta. Mi smo to trebali napraviti do sredine lipnja odnosno mi smo to uspjeli do tada napraviti, odnosno tamo pred kraj, odnosno na kraju vašeg mandata, vašeg predsjedništva. Ispričavam se zbog tog kašnjenja, jer imali smo dogovor prema kojem biste vi na temelju tog dokumenta trebali od vijeća osigurati mandat za početak pregovora o izvješću. Naravno, niste bili u mogućnosti to napraviti i htio bih iskoristiti ovu priliku, budući da ste danas e, s nama, da vam objasnim zašto nam je trebalo duga tri mjeseca da napišemo odgovor. Ovdje u odboru AVKO, to su izvjestitelji u sjeni iz svih klubova zastupnika, mislili smo da uz neslužbeni dokument bi bilo isto tako potrebno i iznijeti prigovor i željeli smo da se uz potporu većine u parlamentu i taj, ta primjedba, odnosno prigovor, dostavi vijeću. I sastavili smo dopis koje bi e, gospođa Hubner e, predala gospodinu Šulcu gdje se govori o nedostatku suradnje unutar, odnosno od strane vijeća e, u kontekstu dijaloga o ovim pitanjima. Dakle, radilo se o prigovoru koji se odnosi na europsko izborno zakonodavstvo. Govori se o određenim problemima između institucija i mi smo sada E, to iznijeli na razinu iznad odbora AFKO, uključili smo i predsjednika Šulca i govorimo zapravo o nedostatku suradnje. To je nešto e, s čime smo se susreli ne samo u pogledu ovog izvješća, već i u kontekstu drugih e, dosjeja na kojima smo radili ovdje u Europskom parlamentu. Tako da sam vrlo jasno vam htio reći da vijeće ima ulogu stupiti u dijalog i ne želi preduvjete, da se uvode preduvjeti za taj e, dijalog. Dakle, to je naš stav. I to je i, i u tom duhu je odbor AVKO e, ušao u dijalog, odnosno razgovor s vama i tražio je saslušanje. Željeli smo da vijeće sudjeluje u raspravi zajedno s nacionalnim parlamentima u Europskom parlamentu, da svi sudjeluju na tom saslušanju, te smo željeli da postoji mogućnost neka mogućnost koja prethodi e, sudskoj tužbi. Uspostavili smo istražno povjerenstvo vezano uz razinu emisija i to je uspostavljeno nakon e, skandala s Volkswagenom. To su problemi koje sam izravno htio vam iznijeti jer mislim da je zaslužujemo objašnjenje, odnosno da one zaslužuju objašnjenje. To su stvari o kojima sam vrlo jasno iznio i slovačkom predsjedništvu, s njima sam se sastao prošli tjedan i dopustite mi da vam još jednom zahvalim, dakle vama osobno i htio sam se samo htio, samo sam se htio vratiti na jednu od pomorskih metafora koje ste iskoristili kad ste govorili o uzbrukanim vodama. Ja ću vrlo jasno reći da ne postoji E, čarobni plan plovidbe ako ne znate koje je vaše odredište, ako ne znate kamo želite da vaš brod dođe. I to je ono što nam je problem. Nedostatak, nedostatak plana, odnosno smjera plovidbe. Hvala. javi se još netko za riječ? U tom slučaju dajem riječ ponovno veleposlaniku. Um, Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Pokušat ću odgovoriti na pitanja i na primjedbe koje su dane uh, od strane zastupnika u parlamentu. Prvo konkretno pitanje radilo se o inicijativi europskog građanstva Europskoj građanskoj inicijativi. E, rekli su da je sada u, jednoj, u jednom komatoznom stanju. Naravno, to nije ništa novo za vas, s obzirom da e, o tome govori predsjedništvo vijeća u odlasku. Vijeće će se složiti, međutim koristit će diplomatski jezik da to kvalificira. Radi se o važnom instrumentu, to bi trebao biti živući instrument, instrument treba ga koristiti, a to nije ovog trenutka slučaj. Moramo razmisliti što učiniti s time. Međutim, to ne znači da pokušavamo izbjeći ovu primjedbu, ali prvo sada gledamo prema komisiji koja bi trebala dati određene prijedloge i inicijative na koji način e, učiniti da to profunkcionira. Drugo, nekoliko govornika se je uputilo na moje, moje citata e, kancelara Šmita gospođo predsjedateljice, možda bismo mogli pronaći neke druge formulacije vezano uz kontekst u kojem je bio taj citat. Međutim, e, ne želim e, izbjeći činjenicu da je moj premijer e, ponekad koristio upravo taj citat. Slažem se s onima koji su rekli da su njihove vizije i svakako se slažem da bismo svi trebali znati kuda idemo i zaista trebamo takvu viziju danas u Evropskoj uniji. Moj premijer je upravo spomenuo taj citat jer eh, je rekao da ne bismo smjeli biti eh, kao brod bez kormila koji, kojega jednostavno nosi vjetar i struje. Ja sam to spomenuo i u mom uvodu. A to je da moja vlada i mi e, kao predsjedništvo vijeća e, u odlasku mislimo da danas e, ono što trebamo više od svega je da Europa kolektivno proizvodi opipljive rezultate i da odgovara na ono što brine građane. Najvažniji element gdje zaista trebamo vidjeti rezultate je područje zapošljavanja i radnih mjesta. Dakle, u toj riječi i radnih mjesta e, to uključuje sve. Uključuje gospodarstvo, socijalnu zaštitu i pravednije i bolje funkcionirajuće unutarnje tržište koje uključuje i socijalnu komponentu. Sigurnost obuhvaća sve što je vezano za sigurnost i zaštitu. Mislim da mnogi građani to bolje mogu izraziti od drugih, međutim mnogi građani gledaju na svijet izvan Europe, a i na svijet unutar Europe i osjećaju sve vrste nesigurnosti ili nedostatka sigurnosti. A oni od Europe, od svojih zastupnika očekuju da proizvedu opipljive rezultate. To me zapravo nadovezuje na nešto. E, ja se ispričavam, ali e, gospođa Pagarautundua je spomenula da ima poteškoća eh, s načinom na koji sporazum, eh, s kojim je nastao sporazum između Turske i Europske unije. Međutim, ako eh, se vratimo na vrijeme kada je započelo predsjedanje Nizozemske vijećem Imali smo stotine tisuća ljudi koji su umirali u Egejskom moru, e, bili smo, imali smo tisuće i tisuće ljudi koji su ulazili u Europsku uniju plaćajući oko 5000 eura kako bi nezakonito e, kako e, oni su plaćali krijemčare kako bi ih nelegalno i nezakonito doveli u Europu i e, zahvaljujući tom sporazumu Europske unije i Turske to je prestalo. Mnoga rješenja praktičnim problemima u životu imaju naravno i svoju negativnu stranu. Međutim, utapanje svih tih ljudi e, se zaustavilo. Mi smo uspostavili jedan sustav putem kojeg možemo preuzeti stvarne izbjeglice iz Turske u Europsku uniju. I ja se slažem sa svima da ovo dobrovoljno preseljenje ne funkcionira kako bi trebalo. Međutim, prestalo je utapanje. I ovaj veliki tok ljudi koji nezakonito i očajnički ulaze u Europu koje je uzrokovalo velike i velike poteškoće u mnogim našim društvima, u mnogim našim zemljama, to je zaustavljeno. mislim da je to jedan od tih opipljivih rezultata koje smo mi kao e, predsjedništvo vijeća spomenuli. Je li to gotovo? Naravno da nije. Još uvijek treba učiniti još mnogo toga još uvijek nećemo dobiti nagradu za to, međutim mi kao predsjedništvo u odlasku smatramo da je to u kriznoj situaciji gdje je gdje se cijela Europa suočavala s krizom, posebno zato što su se neke zemlje suočavale sa najvećim teretom te krize i nisu se mogle nositi s time same u ime kolektivnosti mi smo zaista pronašli neku vrstu rješenja. Možda to nije idealno rješenje, ali jest neko rješenje. I zato predsjedništvo vijeća zadovoljno sa sadržajem e, zaključaka Europskog vijeća iz kraja lipnja gdje vidite da je Unija odgovorila na to područje e, rasta i zapošljavanja kao i na e, područje migracija. To su dva područja za koja mislimo da e, treba e, staviti što hitnije na dnevni red. I kao odgovor na vaše kritike koje potpuno prihvaćam vezane za ovo pitanje razlika. U posljednjih šest mjeseci pokušali smo ne razgovarati o stvarima e, e, da vidimo gdje bismo trebali biti za deset godina, nego smo govorili o stvarima e, gdje bismo trebali biti za deset mjeseci kako bismo radili što kažemo i rekli što ćemo raditi, a onda proveli ono oko čega smo se dogovorili. Naravno od strane vijeća postoji sve veći osjećaj da ne trebamo imati samo izjave, zaključke i deklaracije vijeća, Dakle, ne bismo samo trebali govoriti ono što ćemo raditi, nego bismo trebali upravo raditi ono što smo, o čemu smo govorili. Dakle, naglasak je na provedbi. Što se tiče izborne reforme, mi smo potpuno svjesni hitnosti e, ovog pitanja. Ako se to uspostavi i ako sve e, države članice se dogovore oko toga, e, prije izbora za Europski parlament moramo se kretati brzo. Pokušao sam objasniti koliko teško stvari stoje u vijeću. Posebno su me pitali koje je mišljenje nizozemskog predsjedništva o najnižem pragu? Ja sam morao dati dvostruki odgovor. Stajalište nizozemske jest da e, načelno imamo poteškoća sa određenim pragom. Mi nemamo nikakav prag u našem ustavu i zato je naša ustavna tradicija takva da svatko ko dobije dovoljno e, glasova da dobije jedno mjesto u parlamentu mora dobiti to mjesto u parlamentu to je naša nacionalna tradicija kao predsjedništvo smo se jako trudili kako bismo dobili da države članice prihvate ovaj pojam praga, ali jedan prag koji bi bio onda prihvatljiv svim državama članicama. Jer koliko shvaćam, razne države članice imamo, imaju različite ustavne tradicije. Da vidim koje još imamo e, čimbenike što se tiče prava na istrage. Nije na meni da to prihvatim. Žao nam je što smo e, trebali tako dugo da i proizvedemo ovaj dokument koji ste dobili u zadnjem danju predsjedanja, ali shvaćam to zato što je to vrlo složeno. Sada ste proširili e, područje primjene Drago mi je što ste već e, razgovarali sa sadašnjim slovačkim predsjedništvom. Oni će sigurno preuzeti na sebe to pitanje, a mi kao država članica e, želimo konstruktivno raditi sa predsjedništvom vijeća. E, vezano za ovo pitanje. Već sam spomenuo dogovor sa Turskom. A što se tiče optimizma, gospođo predsjedateljice, o kojoj ste govorili i o vladavini prava, e, svakako shvaćam ono što ste rekli. E, pokušavam oprezno se izraziti, zato što E, je na nama ili na e, predsjedništvu vijeća da sugerira da je sve pravedno i dobro u svim državama članicama u svakom smislu u odnosu na vladavinu prava. U stvari kao predsjedništvo i kao država članica u posljednjih dvije godine mi e, potičemo jednu e, raspravu unutar Europske unije o vladavini prava. Naravno, vrlo je lako da Europska unija ima određena mišljenja o primjeni e, vladavine prava u drugih 127 zemalja u svijetu. Međutim, moramo pogledati i unutar sebe, je li sve u redu unutar Europske unije ili i tu ima prostora za poboljšanje. Svakako shvaćam ono što ste rekli, ali istovremeno je pravedno reći da jedan od ovih 170 zemalja u svijetu u mnogim mjestima ljudi žele uživati u razini zaštite vladavine prava onako kakvu, je, je imamo ovdje u Europskoj uniji. Što se tiče i vremena, gospođo predsjedateljice, ne bih htio predugo govoriti. Jesam li odgovorio na većinu pitanja koje ste postavili? Nadam se da jesam. Hvala lijepa na vašim odgovorima. Rasprava bi mogla se opet e, nastaviti, ali moramo tu stati. Sada gospodin Rjedovski. Hvala lijepa. Pleasure. this? We can start. Okay. This is. Drage kolege, možemo započeti. Ja ću govoriti poljskim jezikom. Sada smo na petoj točki dnevnog reda. Radi se o Europskoj obrambenoj uniji. E, to je jedna točka gdje bismo željeli vidjeti e, kako bi mogli nadopuniti Lisabonski ugovor, a posebno mišljenje našeg odbora u vezi sa izvješćem kojeg je izradio odbor e, za pitanja obrane. Imamo i mišljenje kojeg je e, izradio naš izvjestitelj David McAllister, pa možda bi bilo najbolje da on prvi govori, a onda ćemo imati raspravu. Gospodine Mekalister, izvolite. Da, hvala lijepa gospodine predsjedatelju, dragi kolege i kolegice. Želio bih eh, samo kratko nešto reći. Zbog formalnih ograničenja e, AFKO mišljenje se sadrži samo, sadrži samo 1500 slovnih mjesta. Kao što znate imamo e, velikih vanjskih e, izazova na, sa istoka i sa juga je područje vrlo nestabilno i nesigurno. Nakon nezakonitog pripajanja Krima Rusiji e, ušli smo u novo razdoblje puno e, rata propagande, e, kibernetičkog rata i sl. Terorizam i nasilje u Africi i Bliskom istoku je prisililo mnoge ljude da napuste svoje domove. I terorizam se pojavio u Europi, u Briselu, u Parizu, prije dva tjedna u Istanbulu. Koji su glavni, e, glavne točke vezane za e, nacrt mišljenja afkoa. Moje polazište ovog mišljenja e, bi bio članak 42. E, ugovora o Europskoj uniji. Taj članak kaže da zajednička obrambena i sigurnosna politika će uključiti e, progresivnu izradu zajedničke sigurnosne politike. Ako vijeće tako odluči, će to dovesti do zajedničke obrane Europe. To nije subjekt za raspravu, nego je zapravo sam tekst ugovora o EU Želio bih naglasiti tri stvari iz nacrta mišljenja. Kao prvo, nacrt e, poziva visoku predstavnicu i države članice da iskoriste e, sve e, potencijale kako bi se suočili sa sve većim prijetnjama i izvozima. Članak 44 o primjeni vanjske sigurnosne politike i 46 vezano za brzo, brzo raspodjelu e, misija e, sigurnosne politike se isto tako spominju u ovom kontekstu. Drugo, moramo osigurati dosljednost između različitih područja zajedničkog djelovanja. Globalni sveobuhvatni pristup treba uključiti ne samo obranu i sigurnost, nego i druga politička područja kao što su razvoj, trgovinu i istraživanje. Za dosljednju obrambenu politiku trebamo isto tako imati jedan format e, ministara vijeća i jedan, jedan e, stožer sa stalnom vojno operativnom komponentom. Svi ti planovi e, trebaju biti uključeni e, na temelju e, strategije Europske unije o vanjskoj sigurnosnoj politici koja je predstavljena u lipnju ove godine na sastanku vijeća. I konačno i treće, E, dijeljenje strateških interesa i suočavanjem s istim interesima, Europska unija i NATO trebaju i dalje surađivati na pitanjima od zajedničkog interesa. Ove dvije institucije imaju zajedničke vrijednosti i već zajednički rade u upravljanju krizama i u političkim konzultacijama. Dragi kolege i kolegice, kolegice možemo e, dati amandmane do 6. rujna, a 29. rujna će biti glasovanje u AFKO, a u afet 20. listopada, a e, donošenje inicijativnog izvješća u Strasburu će se vjerojatno održati u studenom ove godine. Radujem se vašim doprinosima i hvala vam lijepa. Bardzo dziękuję. Mm, hvala lijepa. Puno hvala e, izvjestitelju na ovom mišljenju.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 kao prvo reći da govorim u ime e, Rike Gerera koji danas nije mogao nažalost biti ovdje i on mi je dao neke primjedbe koje vam moram prenijeti. Dakle, tri primjedbe vezane za sadržaj nacrta mišljenja, vezano za potrebu da se uključi u točku dva vašega dokumenta humanitarna kriza. Dakle, humanitarna kriza mora biti uključena u drugu točku kao područje intervencije za ZSOP uz ono što ste ovdje popisali. Isto tako mislim da je važno da se spomene kvalificirana većina u članku 32 i 31 3 e, e, ugovora Europskoj uniji kao pravni temelj za djelovanje e, vezano za obrambeni sektor. Mislim da je to jako važno ako želimo da aktivnosti obrane budu učinkovito provedene. U, sedmom, u sedmoj točki ne radi se samo o jačanju partnerstva između EU-a i NATO-a, nego i jačanju suradnje između obje institucije na svim razinama. Gospodin Guerrero, izvjestitelj u Sijeni, me zamolio i da vas obavijestim da on želi podnijeti nekoliko amandmana u kojima će naglasiti potrebu za institucionaliziranjem zajedničke europske obrane u što većoj mjeri. Nakon donošenja u Strasburu prošloga tjedna, kao što znate, e, plana obrane, kao što ga je predstavila e, visoka predstavnica, isto tako moramo spomenuti i potrebu da se poboljša E, odgovornost, polaganje računa vijeća s obzirom na članak 318 i jačanja, jačanje financiranja kako bi se izbjegla kašnjenja u plaćanju za djelovanja koja su provedena. I konačno, potreba da se institucionalizira institucionaliziraju standardi eh, u eh, aktivnostima eh, upravljanja krizama koje se mogu pojaviti. Ponekad mala skupina država članica može provoditi određene misije kao što znate, imate e, ograničeni broj e, slovnih mjesta za vaše izvješće. Međutim, e, nadamo se da nakon što se podnesu amandmani ćemo jače to moći naglasiti. Hvala lijepa i naš klub će vas podržati u ovome. Hvala. Gospodin Mešešmit je ovdje. Izvolite. Hvala lijepa. Naš klub ima velikih dvojbi vezano za cijeli ovaj projekt. Mi mislimo da naša politika obrane mora biti uključena u suradnju s NATO-om i e, to može samo oslabiti naše države članice, ali i Europsku uniju prema našim neprijateljima, jer znamo od njih da sada postoji formalni rascijep između e, nas u Europi i e, super, e, super ovih snaga u svijetu. I zato što sredstva u proračunu u državama članicama danas mislim da je samo E, Ujedinjena kraljevina e, ona koja doprinosi tom, e, tom iznosu, a to plaćaju države članice, a ne Europska unija, čiji proračunski kapaciteti nisu dovoljni. Ako ovo formalistički, ovaj formalistički zahtjev odvojimo od politika koje provodimo, a koliko vidim to bi trebalo provoditi iz Brisela, to ne samo da će nas oslabiti u svijetu, nego i u našem vlastitom kontinentu i zato naš klub zastupnika zaista gleda na to sa velikom zabrinutošću. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala. Alde. Hvala lijepa. Ja bih željela reći nešto u ime gospodina Gerenca. Gospodin McAllister se ispričava što nije mogao ovdje danas biti. Zahvaljujemo izvjestitelju na njegovom mišljenju. Mi ne dijelimo uopće mišljenja prethodnog govornika i općenito govoreći mi se slažemo e, sa e, mišljenjem izvjestitelja. To je prva stvar koju vam želimo reći. Postoje ovdje mnogi aspekti s kojima se možemo složiti i gospodin Gerenc također e, će e, predložiti e, amandmane na točku 1, 5 i 7, međutim radi se samo o nekim pojedinostima. U odnosu na točku 1 on kaže da zajednička obrana se može uspostaviti ako vijeće jednoglasno to odluči prema članku 41 ugovore. U točki 5 mišljenja kaže se da Europski plan obrane može provesti svoj mandat koji mu je dan na razini Evropske unije. A što se tiče sedme točke, gospodin Görinc tvrdi da je potrebno poboljšati suradnju između Evropske unije i NATO-a posebno upravo sada i mislimo, misli da je to u svačijem interesu. Želimo da e, sadašnji i budući članovi e, imaju koristi od većeg kapaciteta, ali i veće integracije u budućnosti. I zato vam zahvaljujemo na svom poslu koji ste obavili do sada i e, radujemo se našoj plodonosnoj suradnji u budućnosti. Želimo vam sve najbolje i uspjeh s ovim mišljenjem i e, s pronalaženjem konsenzusa. Hvala. Kue, gospođa Spinelli. Hvala lijepa. Što se tiče izvjestitelja, zahvaljujem mu na mišljenju i imam dva pitanja. Jedno je vezano za suradnju s NATO-om Pitam se je li e, kada se radi o odnosima s Rusijom, ne bi li trebalo možda uspostaviti određenu europsku autonomiju od NATO-a? Dobro znam da to nije mišljenje svih država članica, ali e, neke države članice upravo to misle. Radi se o jednoj potrebi e, koju žele neke države članice da budu autonomnije što se tiče NATO-ve politike prema istoku. E, drugo pitanje je općenitije vezano za zajedničku europsku obranu. Govori se o mogućnosti e, pojačane suradnje. Međutim, vrlo je teško zamisliti jednu zajedničku obranu kao ojačanu suradnju, a to, i to bez Francuske. Francuska je sada jedina nuklearna snaga u Europskoj uniji e, ako e, se ostvari Brexit. Ono bih što, što bih željela pitati jest e, jeste li svjesni činjenice da predsjednik Hollande je u Varšavi na samitu rekao na vrlo jasan način da francuska vlada potpuno protiv e, zajedničke europske obrane i da podržava e, očuvanje nacionalnih politika na području obrane i to dobro definiranih obrambenih politika na nacionalnoj razini. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Šaplin. Zahvaljujem. Počeo bih sa zahvalom gospodinu McAllisteru za na, na poslu koji je obavio. Mogu shvatiti probleme sa ograničenjem brojem e, znakova u njegovom izvješću, ali nema ograničenja što se tiče broja amandmana. Pa ako budemo radili vrijedno, to možemo riješiti. Međutim, mislim da nam je dao vrlo jasno, sažeto ideje koje su tu predstavljene. Imam e, jedno pitanje. E, kad se govori o konfliktima unutar Europske unije, postoje dobro napravljeni načini rješavanja konflikata. E, I to je stvarno jako dobro radilo. No, naime, koja je metoda rješavanja konflikta između Europske unije i ostatka svijeta? Ja vidim o, vrlo višu razinu nasilja i spremnosti da se koristi nasilje izvan Europske unije gdje naša meka sila ne radi i moramo ozbiljno razmisliti o korištenju e, ozbiljne sile, a istako, isto tako kad se radi o rješavanju problema, e, pitam se što ste mislili, kako ste mislili da bi se moglo koristiti nasilja? Što se tiče gospodina Messerschmitta, nije samo e, Velika Britanija koja investira 2% svog bruto nacionalnog proizvoda u obranu. Tu ima i drugih zemalja, evo čuli smo Grčka. a Estonci isto, znači trebamo se i njih bojati. Hvala lijepo. Sad bih sam htio preuzeti riječ. Mislim da je ovaj nacrt mišljenja vrlo važan. Pokazuje nam koliko je važno preko Atlantsko partnerstvo i ti odnosi Mislim da je tu smo i mi u ovom odboru pokazali, manifestirali tu suradnju. Da nije bilo tako, suradnja ne bi imala smisla prema tome. Respektiram mišljenje gospođe Spinoli, ali mislim da ne trebamo gledati evropske napore potpuno izolirano. To bi bilo što sam ja htio reći što se tiče e, postotka BDP-a koji se koristi za e, potrebe obrane nisu ti iznosi tako mali. Mislim da bi bila dobra ideja da evropske institucije uzmu u obzir te činjenice. Jer ti napori nisu samo naši pojedinačni napori, nego ih treba gledati u širem kontekstu mi dijelimo teret odgovornosti za zajedničku sigurnost i zaštitu svih nas. A postoji određena kontradikcija između nacrta mišljenja gospodina Makalestera i onoga što su rekli gospodin Brok i gospođa Rossi o tome kako možemo raditi o boljem, na boljem funkcioniranju naših institucija. Gospodin Brok je rekao da želi Evropsko, da Europsko vijeće promijeni način svoga radi. To ne može biti opća E, institucija koja daje puno rada sektorskim tijelima. Gospodin Makalister je govorio o odvojenom e, faktoru, tijelu koje bi se sastojalo od nacionalnih ministara obrana. Treba to imati na umu. Ili ćemo se usmjeriti više na sektorski rad vijeća ili ćemo podržati prijedlog koji su dali gospođa Rossi i gospodin Brok. U svakom slučaju moramo biti svjesni činjenice da postoje određene razlike između ovih dvaju prijedloga i sada vam zahvaljujem gospođa Bresa. Ja, e, ja nisam u stvari... Gospodin Auriga je već e, dobro i detaljno e, prikazao naše stajalište. Samo sam vas željela umiriti vezano za ovu nekoherentnost, jer mi govorimo o zakonodavnom vijeću, dok kolega govori o jednoj formaciji vijeća e, vezano za ministre obrane. Ako naše stajalište prođe, a nadamo se da će proći, onda bi to bilo ekvivalentno sa našim odborima koji će onda procijeniti i glasovati za ova stajališta i ako postoji materijal za zakonodavne promjene E, međutim, naravno, mi smo još daleko od toga da imamo jednu obrambenu uniju sa zakonodavnim e, nadležnostima, jer ako to postoji, onda bi zakonodavni odbor imao krajnji glas. Dakle, govorimo o različitim institucionalnim e, formacijama vijeća, a to će E, to ne znači da neće postojati neki konkretni odbori koji će se upravo baviti time. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Vakalister. Hvala lijepo. Sad ću govoriti na njemačkom, mom materinjem jeziku. Poštovani kolege, puno vama hvala na komentarima. Sa interesom sam saslušao neke od njih i siguran sam da ćemo doći do dobrih rješenja. Ima i drugih primjedbi s kojima se ne slažem, ali to je dobro poznato. Drago mi je da će biti amandmana. Spomenuo sam broj znakova i njihovo ograničenje, jer to su bile moje upute, ali naravno izvješće možemo još uvijek popraviti. Prije svega htio bi odgovoriti na ono što je rekla gospođa Spinelli vezano za suradnju sa NATO-om. deklaracija e, glavnog tajnika NATO-a i gospodina Junkera i ono što, koja je objavljena tijekom vikenda nakon samita, a tu je engleskim ćemo reći došlo je do novih su, e, bitnih elemenata u partnerstvu između Europske unije i NATO-a u korist svih ovo partnerstvo će se ostvariti u skladu sa procedurama naših odgovarajućih organizacija, a bez ograničavanja posebnog e, oblika o sigurnosti bilo kojeg od naših susjeda. To je kraj citata. Prema tome, i NATO i zemlje članice Europske unije, sve zemlje članice ima i zemalja koje nisu članice NATO pa imaju drugačiji pristup i to je potrebno diferencirati. A sada? Što se tiče Francuske, ja nisam shvatio da su riječi gospodina Olanda značile kategorično odbijanje radilo se o preuzetoj obavezi da se zajedno radi na obrambenoj politici. Uz Veliku Britaniju, Francuska je velika nacija u, strateškim, u strateškom e, mjerilima i bitna je za, u projektima obrane. Kao njemački kršćanski demokrata volim citirati Adenauera. On je rekao, a on je rekao da je najveće razočarenje njihovog života bilo 50-ih, kad je zajednica za obranu Europe zbog promjena u javnom mišljenju u Francuskoj nije se ostvarila. To je nešto, a to je nešto što je Njemačka željela od samog početka. Zajedničko je obrambene kapacitete. Gospodin Šaflin, se, tu, go, zastupnik Šaflin govorio je o konfliktu, tu mislim da trebamo sveobuhvatni pristup gdje se ne radi samo o obrani, nego i o politikama trgovine, razvoja, dobrosusjedskih odnosa. Da spomenem samo neke od elemenata. A sada vezano za moguće vijeće ministara obrane. To, bi to ne bi bilo ništa novo, ali mislim da bi ovaj oblik imao smisla, jer bi ta politika bila institucionalizirana kroz takvo vijeće i kroz njegov dnevni red, dok bi jer ima ministara obrane koji žele da idemo u tom smjeru. A to je bilo i to je bilo spomenuto u kampanji CDU-a tijekom izbora. I hvala vam na ovim kritičnim e, e, e, riječima i mislim da ćemo moći doći na kraju do kvalitetnog dokumenta u kojem ćemo uključiti a i to prezentirati odboru za vanjske poslove. Mogu li ja nešto dodati? Došao sam nešto kasnije, ali nije to mojom greškom jer je moj avion kasnije, a imam dvije stvari koje želim reći, vrlo dva kratka komentara. tu se govori o usmjeravanju na održavanje mira i prevenciju konflikata i jačanje međunarodne sigurnosti. Ali prijedlozi se mogu, bi se mogli usmjeriti na militariziranu strukturu. To je na neki način kontradiktorno kako se možete usmjeriti na održavanje mira, a da istovremeno se nismo usmjerili na civilne akcije. U ovom mišljenju e, nema dovoljno razvoja kao ni mogućnosti jačanja vojnih kapaciteta, a isto tako treba civilne akcije e, usmjeriti na razvojne mjere dok se istovremeno usmjeravamo na na reintegraciju bivših boraca i razoružanje. Isto tako dimenzija ljudskih prava nedostaje jer to doprinosi miru globalno, a Europska unija ima ključnu ulogu u poštivanju onoga što su načela međunarodnog zakona ljubitelnih prava, a posebno univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava, tako da ovdje ću se zaustaviti. Budući da sam došao prekasno, ne mogu govoriti predugo, to znam. Međutim, samo bih htio naglasiti ovu točku, ovu stvar, jer trebamo, da trebamo razumjeti obranu u širem smislu, a da se ne usmjeravamo isključivo na vojna pitanja. Jer ne mislim da nismo u ratu sa nikim. To je naše stajalište. Moramo se boriti za mir. Koji puta s vojnim sredstvima, ali koji puta i sa drugim sredstvima. Hvala vam puno. Hvala lijepo. Datum za podnošenje amandmana je peti rujna. I, a, odnosno 26. rujna kaže predsjedavajući a 29. od 29. rujna ćemo razmatrati amandmane i glasati. Nažalost, sad trebamo imati e, pauzu od 15 minuta, jer naša sljedeća točka dnevnog reda koja se odnosi na proračun e, biti će u suradnji sa gospodinom iz odbora za proračun, a naš izvjestitelj će doći u pet. Možda dođe i ranije, ali morat ćemo pričekati.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

Hvala

Hvala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 Hvala

Hvala koji jezik Možemo ponovno nastaviti sa našim sastankom. Želim dobrodošlicu gospodinu Gajeru. Govorit ćemo o općem proračunu Europske za financijsku godinu 2017. Imamo e, nacrt mišljenja gospodina Šeplina. Gospodine Gajer, imate riječ. Zahvaljujem. Gospodine predsjedavajući. Ovo je zadnji tjedan prije ljetnih, raspusta i već je kasno poslije podne pa su samo ostali oni iz proračuna. Daću vam kratku prezentaciju toga kako, gdje mi stojimo. Nakon britanskog referenduma smo tek prezentirali proračun i nije to bilo povezano. Te dvije stvari nisu bile povezane. E, e, jer izračun troška migracije trajao je duže nego što se to očekivalo i zbog toga je proračunska procedura zapravo započeta pet tjedana kasnije nego što bi to bilo uobičajeno. A to je utjecalo na cijeli proces i nije nas to pogodilo toliko teško kao vijeće Evropske unije. bili bismo prihvatili još jedan dodatni dokument, ali mogu prihvatiti i činjenicu da imam ovakvo izvješće. A što se tiče trijaloga, treba uspostaviti e, mandat za to. a vijeće se još uvijek bori pod novim slovačkim predsjedavanjem treba utvrditi stajalište vijeća, ali to treba napraviti što je prije moguće kako bismo mi mogli reagirati u okviru zadane procedure. E, radimo znači sada sa nacrtom komisije na osnovi onoga što nam je poslalo vijeće a tu obično se puno toga briše. Trebali bismo imati trijalog gdje bi se utvrdio mandat kao gdje bi trijalog uključio Europski parlament i to će biti u, ru, u rujnu jer vijeće ne može definirati svoj položaj prije njih. I kad budemo imali formalno ovlaštenje mandat, kao izvjestitelj trebam poslati vijeću pismo s preporukama. To, nije, to je radni dokument u kojem će biti moji komentari i mišljenja odbora će biti, će biti u dodatku na sastanku odbora za proračun gdje su i na sastanku koordinatora smo raspravlja, ćemo raspravljati o tim preporukama. Znači što vam sada mogu reći o ovom proračunu? Prije svega ono pozitivno. Komisija je odgovorila na o želje koje su izražene u smjernicama i sva su sredstva mobilizirana da se e, nosimo sa migracijskom krizom migracije i tijekom tijekom zadnjih 18 mjeseci to se ponavljalo tako da smo definirali politike vezane za izbjeglice i radili smo što je moguće između višegodišnjeg financijskog okvira i vanjske politike. Mobilizirali smo sve što Europska unija može mobilizirati da bi ostvarila svoje političke ciljeve. prave, eh, u kategoriji 1a proračun sadrži velika sredstva, kategorija 1b koncentrirate se na kohezijske fondove, ovdje komisija ide gotovo do gornje granice i malo je preostalo, preko 81 milijuna eura između proračuna i onoga za ovu godinu i onoga što višegodišnji financijski okvir dopušta. 135 milijardi nije ništa, to je sitan iznos. Trebamo razmišljati o tom, o tom 81 milijunu. Bilo bi smiješno da to zovemo rezervom za nepredvidive okolnosti i o tome se rasprava još vodi u našem odboru. A uz to, od tog 81 milijuna eura imamo iznose za projekte i mjere. Htjeli bismo naglasiti, i to smo i napravili u pismu s preporukama, da ovaj e, višegodišnji financijski okvir je odlučen u trenutku kad je Evropska unija, ne, kad Evropska unija nije mogla predvidjeti ovu sadašnju krizu, mi smo razumjeli da će biti ekonomska kriza, ali nismo mogli predvidjeti krizu s izbjeglicama. I ona nas je zatekla zapravo. Dakle, u tom u dokumentima se spominjemo pregled godišnji. Do 2013. smo kad smo konačno prošli, ali nismo mogli tada predvidjeti pad tijekom sedam, tijekom sedam godina smo izgubili novac koji smo imali u, na raspolaganju u prethodnom programskom periodu i brojne su vlade jedna druga čestitali na tome, uključujući i vladu moje vlastite zemlje. Bilo im je drago da su resursi koji su na taj način potrošeni bili samo jedan prosto BDP-a, iako to nije bilo dovoljno, ja sam to tada mislila i pokazalo se istinitim. Dakle, radimo sada na krpanju, pokušavamo tu nešto uzeti da bismo neku rupu po, pokrpali, ali pitanje je kako dugo to može tako ići. Zemlje članice nam pokušavaju reći da je to uobičajeni način poslovanja, ali mi tražimo da ne samo da treba napraviti reviziju, nego da je treba vidjeti što funkcionira, što ne funkcionira u našim zaključcima vezano za višegodišnji financijski okvir želimo vidjeti da smo izvukli pouke iz onoga što nije funkcioniralo između ovog proračuna i pregovora vezano za višegodišnji financijski okvir koji treba završiti do kraja godine, postoje veze proračun za 2017. ima rupe a ove pre, ovi pregovori moraju omogućiti da se dođe do novih pravila. Prema tome vrata treba ostaviti otvorena. Tu imamo i određene zahtjeve koje moramo zadovoljiti. Imamo dva vrlo važna. 750 milijuna eura treba mobilizirati u drugoj polovi e, za drugi dio instrumenta koji je stavljen na raspolaganje Turskoj i vezano za migracijsku krizu i to je jedna nova kategorija jer svi programi koje imamo trebaju biti pažljivo razmotreni kako bi se našlo novaca za ovaj iznos od 750 milijuna, a, a isto tako e, tu se radi i o jamstvima za ovu godinu. Trebamo naći doprinos, a taj novac neće biti onda raspoloživ za druge svrhe. Ne treba to krivo razumjeti. Ja sam svakako zastupnik toga i ne bih htio ovaj, taj instrument u nikojem slučaju kritizirati, ali trebamo naći novac kako bismo ostvar, imali dobili jamstva za, za taj instrument. Dakle, to bi bili to bi bila situacija, to bi bili sadašnji uvjeti. Imat ćemo krajem ljeta trijalog sa vijećem i sredinom desetog mjeseca. Nadam se da ćemo dovršiti posao i da ćemo imam, pretpostavljam da će pozicija koju ćemo mi zauzeti biti drugačija nego što je ona vijeća pa ćemo ići na arbitražu i vjerojatno ćemo pregovarati nekoliko noći i nadamo se da ćemo na kraju moći doći do nečega što će doprinijeti e, krizi umjesto da trošimo više nego što imamo u proračunu. Hvala lijepo. Hvala vam na predstavljanju i hvala vam što ste naglasili glavno pitanja koja se odnose na proračunski proces. A sada dajem riječ izvjestitelju za mišljenje. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodinu koji je danas došao i vrlo nam jasno predstavio glavna pitanja. U svakom slučaju puno sam naučio iz vaše prezentacije. Stav koji sam ja htio istaknuti dosta se poklopa s vašim. Komisija je predstavila nacrt proračuna za iduću godinu koji iznosi 157,7 milijardi. Kad je riječ o obvezama, one predstavljaju 0,7 eh, posto europskog Um, bruto domaćeg eh, nacionalnog dohoda, dohodka, eh, te 0,9% europskog bruto eh, nacionalnog dohodka su plaćanja. Komisija predlaže 0,2 milijarde eura, kad je riječ o obvezama 3,7, kad je riječ Dakle, ovo je prvo bilo su obveze, a drugo izdvajanja za plaćanje. 21,5% u odnosu na ovu godinu. Rezultati izazova koji proizlaze iz e, migracijske krize za koji zahtijevaju mobiliziranje 350 milijuna eura putem instrumenta fleksibilnosti i 160 milijardi putem pričuve za nepredviđene izdatke. E, tako da je to izvučeno iz naslova 3. E, komisija predlaže 36,4 e, milijuna i u sredstvima za plaćanje E, i to za program e, Europa za građanje za iduću godinu. To je u skladu s financijskim programiranjem te predstavlja povećanje od 4,3% u e, sredstvima za obveze te 10%, 10,7% u obvezama. Povećanje je dobrodošlo jer je potrebno razgovarati o budućnosti Europske unije i o participaciji građana, ne samo među mladima, već i starijima, to je i dalje jako važno, tim više s, obzirom na e, najnovije događaje, prije svega u kontekstu Brexita, jer kao što znate, e, mnogi, mnogi pripadnici starije generacije su glasovali za izlazak. E, I dalje će neke stvari ostati na razini prijedloga komisije. Ako vijeće smanji iznos, i zatraži da se program nastavi kako bi se uključila rasprava o budućnosti Europe. A isto tako potrebno je i starije uključiti u tu raspravu. Kad govorimo o starijim e, generacijama, mislim na osobe starije od 60 ili 65 godina. Treba se to specifično definirati. Komisija je e, navela 140 e, tisuća za obveze i 740 tisuća za plaćanja za Europsku građansku inicijativu koja je uvedena prošle godine u okviru programa Europa za građane. To je nešto što smatramo dobrodošlim. A isto tako imamo amandman kako bi se sredstva zadržala na e, iznosima koje je predložila komisija a isto tako treba navesti da je cilj da se ta sredstva iskoriste da se poveća svijest građana o korištenju tih sredstava za ove potrebe. Ovakve kampanje za podizanje svijesti u kontekstu inicijative za građane trebali bi biti i dio e, komunikacija komisije putem predstavničkih predstavništava e, komisije u e, svim državama članicama. po, po predložen je i amandman koji se i toga tiče. Nadalje, s obzirom na rad odbora gospodin Havrege, izvjestitelj e, za e-demokraciju, pod amandman da se poveća područje primjene jednog dijela kako bi se razvio alati za digitalno građanstvo, kako bi se olakšalo e, provedbu prava u kontekstu e, digitalnog građanstva i to prije svega u kontekstu uvođenja elektronske identifikacije u kontekstu programa Europa za građane. Nedavno smo isto tako sklopili međuvladin sporazum o boljoj regulativi. Cilj je da se pilot program koji se zove javni pristup Europskoj uniji pretoči u pripremnu aktivnost kako bi se vidjelo koji su to najbolji načini da se dodatno razviju platforme i infro, instrumenti da bi se olakšalo e, razumijevanje različitih e, koraka u procedurama i kako bi imali e, bazu podataka o stanju vezanom u pojedine zakonodavne prijedloge. Hvala gospodine Šeflin. Izvjezitelji sjeli, prvo su socijalisti. Hvala gospodine predsjedavajući. E, Garden nije mogao biti ovdje pa me zamolio da ukratko e, kažem prvu reakciju na mišljenje kolege Serplina. U svakom slučaju zahvaljujem mu mu na tekstu i na predloženim amandmanima imamo određene dvojbe i ako se slažemo da trebamo uključiti i starije osobe u raspravu, Međutim, naravno, tu uključujemo obje kategorije. Ne želimo zamijeniti e, starije za mlađe, odnosno mlađe za starije. Nego želimo da i starije i mlađe osobe budu uključene u ovu raspravu o budućnosti Europske unije. Naravno, što se toga tiče, slažemo se. Što se tiče ostalih amandmana, još ćemo razmisliti. Međutim, čini nam se da su oni vrlo zanimljivi i imat ćemo mogućnosti da ih e, bolje ocijenimo međutim e, općenito nam se čini da, smo, da to podržavamo. Željela bih iskoristiti mogućnost da, e, da postavim pitanje kolegi Gejeru. Koliko znam, proračun za 2017. će trebati koordinirati sa revizijom višegodišnjeg financijskog okvira, jer smo sada u jednom trenutku kada će se trebati predstaviti ta revizija. A isto tako mislim da bi ovo trebao biti posljednji proračun koji se ne suočava sa pitanjem vlastitih sredstava. Ne samo da se suočavamo sa revidiranjem e, financijskog okvira, nego i izvješće komisije e, Monti e, o vlastitim resursima, o vlastitim sredstvima i zato mislim da ne bi trebalo čekati sljedeći financijski okvir kako bismo konkretno se suočili sa pitanjem e, vlastitih sredstava. Osim toga, isto tako raspravljamo o jednom proračunu za eurozonu, pa i unutar rasprave e, za, oko, o proračunu za sljedeću godinu moramo isto tako naglasiti da ova dva aspekta moraju ući u revidiranje financijskog okvira. Ne možemo pričekati sljedeći proračun kako bismo intervenirali sa proračunom eurozonom jer e, kriza postoji sada, problemi postoje sada, e, sredstva koja nedostaju su isto sada i zato trebamo proračun za eurozonu kako bismo e, olakšali pritisak na europski proračun i odgovorili na nove potrebe koje se stalno pojavljuju e, za proračun koji je onda blokiran. Željela sam pitati kako vi kao e, izvjestitelj vidite ovu, e, ovaj odnos između vlastitih resursa, proračuna i višegodišnjeg financijskog okvira, jer to mora postojati, jer inače ćemo čekati predugo kako bismo integrirali E, naše stajalište vezano za ovo pitanje. Hvala. Hvala. Gospodin Mortar Messerschmidt je ovdje. Ne. E, gospodin Šolc je sljedeći. Goja, jer predsjednik Aldea nije tu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću se nadovezati na vašu prošlu e, primjedbu, zadnju primjedbu. Radi se o viđenju VFO-a i proračuna za iduću godinu. Počeli smo već raspravljati o tome, ali čini se da je potrebno uspostaviti tu vezu između te dvije stvari. Zato što, kao što je gospodin Gajer već objasnio, mi smo svjesni da postoje određene ograničenja i nema dovoljno novca. Kako onda, kao odbor, odbor koji je nadležan za to, dakle mi smo AVKO, osim proračunskih stavki, mislim da je izvjestitelj vrlo jasno objasnio kakvo je sadašnje stanje, ali trebamo pokušati već ovdje, kad govorimo o proračunu za iduću godinu, trebamo dati na neki način e, savjet e, vijeću da prihvaćamo ono što je komisija predložila, uzimamo to zdravo za gotovo da je to e, potrebno, ali vijeće mora pronaći neke nove načine za punjenje proračuna u budućnosti. Evo, dakle, to je naša primjedba naše kluba. Dakle, mi želimo povećanje, želimo da dođe do sporazuma s vijećem, da e, suštinski e, analizira i revidira proračun. Evo, to je moj doprinos ovoj raspravi. Da. E, iznos za europsku građansku inicijativu nije loš, ali kada, kada znamo da e, bi mogle biti tri ili četiri takve inicijative u Europi, onda 800 tisuća baš nije tako puno. I ne bi bilo dobro da se započne s inicijativom, onda da ima novaca za nju. Tako da mislim da je e, mogućnost ostvarivanja demokracije ograničena i mislim da bi mi kao odbor trebali na jedan značajan način trebali doprinijeti izmjeni, odnosno reviziji e, marži za proračun. Hvala. Evo, gospodin Ger će odgovoriti na pitanje, ali prije toga izvolite. Imam samo jedno pitanje gospodinu Garu, budući da je ovdje. Možda će htjeti u tome špekulirati, a možda ne. Kako će Brexit, odnosno izlazak Britanije iz uh, Unije, utjecati na ove izračune? Je li vam to prihvatljivo pitanje? Ne, e, nije to neprihvatljivo pitanje. E, rado bih o tome razgovarao uz e, prisutnost članova EKR-a, ali naprosto nemoguće je znati. Prije svega, Ujedinjena kraljevina mora odlučiti o svom budućem statusu u odnosu na Europsku uniju. I plaćanja, odnosno uplate iz Ujedinjenog kraljevstva će jako ovisiti o tom budućem statusu. Mi u našem odboru i vi u Avkovu puno, odnosno vi puno bolje poznajete temeljne ugovore od mene, vjerojatno sve to znate na pamet, ali Ujedinjena kraljevina će morati odlučiti o ulozi, svoj ulozi Europskoj uniji i tu su mogući različiti modeli. Možete se odlučiti za norveški ili švicarski ili turski model, ili ćete se odlučiti za model, ne znam, Čila ili neke druge treće zemlje? Ako se odlučite za norveški model, gdje oni sudjeluju na zajedničkom tržištu i pridržavaju se pravila tržišta, to bi bilo diametralno suprotno od onoga što su zagovarali oni koji su bili za Brexit ali s obzirom na ishod referenduma ja sam e, odlučio neki način e, kontrolirati nametanje svog stava onoga što je razumno. Ljudi su željeli riješiti se kontrole Brisela, ali ako se odlučite za norveški model, to znači da ćete i dalje se držati istih e, pravila, a nećete moći imati utjecaj na to kako se te odluke donose a čini mi se da je to potpuno suprotno od onoga što su zagovarali oni koji su eh, bili za eh, Brexit. U tom slučaju komisija mi je dala određene brojke. Norveška uplaćuje europski proračun sredstva zato što je logička premisa eh, kohezijske politike Europske unije je da kada su te zemlje pregovarale o jedinstvenom tržištu, da ako ne postoje propisi za isključivanje određenih usluga na tržištu, želite financijsku kompenzaciju za to. I ta, tada je uvedena kohezijska politika i zato Norveška uplaćuje europski proračun. To je kao da plaćate ulaznicu u kino ili u kazalište, ako želite pristup zajedničkom tržištu sa svim povlasticama i obvezama, plaćate da biste imali tu povlasticu. Ali e, tu dolazimo do zanimljivog dijela. To je 117 eura po glavi stanovnika. I radi se otprilike od 530 eura i tražio sam od komisije da od komisije da to potvrdi i komisija je potvrdila da je točna brojka ova od 107 po glavi stanovnika. Dakle, kad je riječ o Ujedinjenoj kraljevini, e, taj iznos bi bio 77 eura po stanovniku, dakle 30 eura manje nego Norveška zbog britanskog rabata. Međutim, ako Ujedinjena kraljevina e, bude pregovarala s Europskom unijom o uvjetima pristupa tržištu, može se dogoditi da će britanski porezni obveznici morati platiti više nego što su plaćali do sad, jer poput Norveške plaćat će tu ulaznicu i sigurno je da, bi, da će biti ludost dati Britaniji nove privilegije, odnosno e, novi, novi rabat. I tijekom pregovora će se dogovoriti e, cijena ulaznice koja može biti viša od ove dosadašnje. Ako se to dogodi, mislim da ja ću biti zadovoljan i mislim da ćemo moći čestitati Borisu, Johnsonu i drugim zagovornicima Brexita na uspješnim pregovorima. Ja ću biti doista zadovoljan kada se to dogodi, jer doista ne znamo što će se dogoditi, trenutno špekuliramo i morat ćemo vidjeti koji će biti utjecaj na proračun jedna istraživačka uh, fondacija u Njemačkoj je napravila različite modele uh, govori se i o njemačkom doprinosu od 2,2 milijarde, ali to je stvarno puno špekulacija i teško je reći što će se dogoditi s Ujedinjenim kraljevstvom. E, mi ćemo večeras razgovarati s ministrima e, financija o izvješću Peres i i tražit ćemo inicijalna stajališta ministara financija Europske unije. Ja sam dosta miran u tom smislu u svojoj ulozi izvjestitelja, ali pročitao sam da će proračun eurozone biti zamisliv samo ako se nadoveže na već postojeći Dakle, ne bi trebalo se iz postojećeg e, proračuna izvlačiti iznosi za eurozonu, već bi se trebalo i nadodati e, iznosi. Dakle, trebalo bi se raditi o dodatnom e, proračunu i trebalo bismo razmisliti o tome kako je to povezano s službenim proračunom za Europsku uniju i bilo je to nominalno bilo dio europskog proračuna ili kako bi se taj dodatni proračun usvajao. Puno je toga što treba razmotriti po ovom pitanju. Ali iz perspektive izvjestitelja, ja mogu reći da ne moram se time baviti, to je odvojena rasprava i kada se dogovori taj proračun, radit će se o zasebnom proračunu koji se nadovezuje na postojeći. Kad je riječ o vlastitim sredstvima, htio bih reći da postoje e, dva stava u parlamentu o tome. Neki doista žele da se izmisle potpuno novi vlastiti izvori, odnosno vlastita sredstva, a postoje oni koji su dosta usredotočeni na dvije ključne stvari – Prvo, izvješću sur govori se da vlastita sredstva ne bi trebala predstavljati dodatno opterećenje za europske porezne obveznike. To je gotovo pa zapovjed za nas. Ali postoji još jedan stav. Mi, ljudi koji se bave proračunom, želimo ostati mirni i ne izricati mišljenje sve dok ne dobijemo izvješće Monti. I želim želimo organizirati izvješće gdje ćemo, odnosno kada bismo imali sastanak gdje bismo razgovarali o različitim idejama prije izvješća Monti, mislimo da bi to još zakompliciralo stvari. Želimo pričekati izvješće Monti, reagirati na to i čekati da vidimo što oni o tome želi reći. Kad je riječ o e, proračunskim pitanjima, ja mogu reći da smo dosta zbunjeni oko različitih stvari koje su izjavljene, vezano i uz vlastite e, vlastita sredstva i tako dalje. I rečeno je da se do toga neće doći sve dok je Britanija član, ali Brexit je na obzoru i možemo se zapitati znači li to da ćemo imati vlastita sredstva ili su se Njemci zapravo samo skrivali iza Britanaca imam određene sumnje da će neki ljudi osmisliti eto neka svoja pitanja i bojazni kako bi prigovorili e, vlastitim sredstvima. Iz naše perspektive mi se zapravo pretvaramo da nema izvješća Monti, na taj način za sada radimo i e, pričekat ćemo skupinu e, koja radi s Montijem da završe izvješće, onda ćemo reagirati na to i to ćemo izvješće iskoristiti kao politički instrument, ali nećemo se time sada baviti tijekom proračunskog postupka. Hvala vam. Eh, hvala vam. Evo to je kraj našeg sastanka, odnosno objava sastanka. Nastavljamo sutra u 9 sati ujutro i